želim vas podsjetiti na e, kolegu Marka Panelu koji je umro prošli tjedan. Mnogi od nas smo e, tijekom dugih godina e, upoznali koregu Panelu i ja također za vrijeme njegovog rada u Europskom parlamentu. Ja sam ga upoznao kao jednog izuzetnog čovjeka, izuzetno strastvenog čovjeka. Njegova strast za građanska prava, pluralizam u našem društvu. On je bio odlučan protivnik smrtne kazne, e, borio se za prava zatvorenika, za prava homoseksualaca. Bio je rani i glasni zastupnik jedna, ravnopravnosti između muškaraca i žena. Kao i mnogi od naših kolegica i kolega upoznao sam Marka i cijenio Marka Panelu kao proeuropski orijentiranog čovjeka. Njegov značaj e, bio je e, veliki i izvan redova njegove stranaka i izvan njegove rodne Italije. On je bio doista E, kritički duh koji je e, potakao mnoge rasprave u Italiji i Europi i mi gubimo smrću Marka Panele, jednog e, značajnog političara i kolegu. Među nama su danas neki suradnici i E, mi im želimo da nastave sa njegovim radom. Mi izražavamo našu duboku sućat e, članovima obitelji i suradnicima pokojnog Marka Panele. Dame i gospodo, Dame i gospodo, sada prekidam sjednicu na nekoliko tre